erkläre Ovime proglašavam e, sjednicu Europskog parlamenta koja je prekinuta 12. rujna ponovno otvorenom. Poštovane dame i gospodo, zamolio bih vas odmah za